Mes chers collègues, bonjour. Dragi kolege, želim vam dobar dan. Bienvenue dans notre commission trans... I dobrodošli su na sasnak odbora TRAN. Možemo započeti s radom. No, prije toga želim reći da smo imali prošlog tjedna delegaciju u Kini i u ime našeg odbora želim zahvaliti tajništvu na izvrsnom radu, osobito Emiji i Radeku, jer je ta misija bila izvrsno profesionalno organizirana, sve je proteklo po najboljem redu. Želim vam zahvaliti u ime odbora i možemo im i zapljeskati jer su obavili doista izvrstan posao. Znam da stvari nisu bile jednostavne jer je sve to trebalo zakulisno kvalitetno pripremiti. U svakom slučaju članovi delegacije su bili jako ponosni na kvalitetu organizacije i vašeg rada i htjela sam vam osobno na tome zahvaliti. Doista i možemo zapljeskati na tome. Hvala. Vim, bonjour. Vim, dobar dan. Ehm, ik zou nog graag één ding willen eh, eh, toevoegen. Ik ben het helemaal met u... E- ja, bih dodao samo jednu stvar. U potpunosti se slažem. Radilo se o jednoj radnoj misiji koja je bila veoma učinkovita, isto tako i informativna. Što se tiče Narodne republike Kine, oni neće čekati razvoj događaja u Europskoj uniji, nego čini ono što mora činiti, gleda svoja posla. I važno je da e, Europska unija to shvati i u sektoru prometa i da prati razvoj situacije u Kini. Postoji, međutim, jedna mala kritika. Let od Talina do Činđena je kasnio dva i po sata. I to ne zbog samog leta, nego smo doista legli veoma kasno večer prije. Znate na što mislim, drugi put ćemo se popraviti po tom pitanju. Oui, mais sauf que je le dis... Dobro, no ono što sam htjela reći je da tajništvo nije bilo odgovorno za to da li će kinesko nebo biti otvoreno ili ne. Dakle, hvala vam na, toj, na tom bespredmetnom komentaru. svakom slučaju možemo reći da je gospodin Peter bio tu, možemo reći da je delegacija, da je taj posjet e, bio od ogromne koristi, naučili smo doista puno toga i to nas je intelektualno, a i ljudski ispunilo. Zar ne vim, Dobro, počnemo s dnevnim redom. Možemo usvojiti dnevni red ukoliko nema prigovora. Gospodja Anderson, izvolite, imate riječ predsjedavajući ispričavam se što ovo želim reći, ali ne tiče se ovo dnevnog reda, ali imam jedan prigovor, a to bi bilo najbolje sada napraviti prije glasanja o e, plenarnoj, već se radi o pravima putnička u željezničkom prometu i e, glasanja. Dakle, znam da je situacija bila jako teška za tajništvo, priznajem jer je ovo kontroverzan dosje i jako je teško bilo baviti se svim različitim glasanjima i glasačkim popisima no bila je situacija u kojoj je jako važna promjena napravljena, izvjestitelji sjeni nisu obavješteni o tome prije kasnih sati te večeri, dakle, osim ukoliko, dakle, rok, rok za komentare je tri sata, ali postoji tu i e, viša sila, dakle pučani imaju u pravo, tražili su tu mogućnost, tražili su to prije samog roka, no ipak na to nitko nije privukao pažnju jer je tajništvo čekao cjelokupni glasački popis. Još jedan problem s tim u vezi, o tome treba razgovarati na sastanku koordinatora, no mislim da čim nešto tako važno se dogodi dođe do takve promjene, onda svima to treba dojaviti odmah, a ne čekati nakon sastanka koordinatora. Dakle, ja sam bila tu i shvatila sam da su mnogi glasali sutradan ujutro i jednostavno nisu znali da je došlo do tako važne promjene među kompromisima. Tako da mi je jasno da je tajništvo bilo u e, nezavidnom položaju, ali bilo bi dobro da se tako što više nikad ne dogodi. Najša hvala gospođo Anderson na vašem komentaru. Primamo to na znanje i nastojat ćemo da se tako što više ne ponovi. Možda nećemo sada odmah otvarati raspravu na tu temu. Dobro, idemo sada na prvu točku dnevnog reda koja se tiče prijedloga parlamenta i vijeća o izmjeni direktive 96 kroz 53 o odgodi za provedbu posebnih pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine s poboljšanim aerodinamičkim radnim učinkom, energetskom učinkovitošću i sigurnošću. Odmah dajem riječ izvjestiteljici, to jest samoj sebi. Dakle, ta direktiva određuje za određena vozila u Europi najveće dopuštene duljine koje su domogućene i na nacionalnom i međunarodnom prometu te njihov, njihovu najveću težinu na međunarodnoj razini. Dakle, ovaj tekst dvostruko je značajan, ima svoj značaj i ekološki gledano i sigurnosno gledano. Dakle, unapređenje aerodinamičnosti može omogućiti veliku energetsku uštedu vozila, no istovremeno pošto e, uklanjajući odluke prethodne direktive 96 kroz 73 glede dužine bilo je nemoguće prilagoditi ovaj tekst. Dakle, što se dogodilo 2005. Direktiva 96 kroz 53 je izmijenjena, a s namjerom da se poboljša aerodinamičnost tih vozila i njihova učinkovitost i sigurnost kako bi se moglo dakle primijeniti neke iznimke glede njihovih e, najvećih dopuštenih duljina. No što se dogodilo u ovom tekstu? Članak 9 bis stavak 3 u izmijenjenoj direktivi iz 2015. predviđa što? Predviđa moratorij. Moratorij trogodišnji glede provedbe odredaba koje se tiču pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine koje će usuglasiti su zakonodavci. No, imajući na umu postojeće zakonodavne mjere i emisije CO2 koje predstavljaju, dakle, u cestnom prometu predstavljaju četvrtinu, da, četvrtinu, što je jako puno, dakle, četvrtinu ukupnih emisija CO2 u EU uniji, a emisije u cestnom prometu od 2015. do 2013. će se povećati za 6%. Dakle, Europska komisija smatrala da bi trebalo što prije e, prestati s tim prednostima koje stvara produženje, produljenje e, duljine kabina. Dakle, cilj je sada da se glede ovih emisija CO2 za teretna vozila da se ona omogući u trećem paketu mjera za mobilnost. Dakle, poštivanje budućih normi za CO2 koje se tiču kamiona zahtijevaju da se primjenjuju razne tehnologije kako bi se unaprijedila situacija e, i među tim preporučenim mjerama jesu i aerodinamičke kabine, a to su jedne od najboljih mjera za smanjenje otpornosti na zrak. Drugo, što želim reći, tiče se moratorija. Naime, direktiva koja predviđa trogodišnji moratorij počeo od datuma primjene nužnih promjena tehničke prirode predloženo je dakle da se članak 9 bis stavak 3 prilagodi tako da se ukine taj moratorij nakon tri godine i smanji rok koji je predložen. I za kraj, moj prijedlog u svojstvu izvjestiteljice jeste da je krajnje vrijeme da prednosti koje predstavljaju aerodinamične kabine, barem po pitanju dakle energetske učinkovitosti kamiona, ali i bolje vidljivosti kamiona, vozača i sigurnosti svih sudionika u prometu i udobnosti vozača su jako važne. Dakle, trebamo izglasati mogućnost da se uvedu te aerodinamične kabine što prije. Tako da predlažem da se usvoji prijedlog komisije bez velikih e, izmjena, dakle možemo neke male izmjene unijeti, ali bilo bi dobro da to što prije e, usvojimo kako bi se prešlo na provedbu toga svega državama članicama i da to bude puno brže nego što je sada slučaj. Eto, toliko glede predstavljenog teksta. Sada predajem riječ su izvjestiteljima. A prvi je gospodin Marinesku. Dobar dan, gospodine Marinesku. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjednice i hvala vam na ovom eh, kompletnom prikazu svih prednosti prijedloga. Koliko vidim, eh, vi ne želite uvoditi nikakve amandmane, već držati se prijedloga komisije, no ja imam ipak jedan amandman čisto kako bismo produžili malo ovo razdoblje i kako ne bi bilo problema što se tiče tržišnog natjecanja. Dakle, vodio sam neke razgovore i izgleda da je razdoblje od 8 mjeseci nešto što bi, oko čega bi se svi mogli usuglasiti na taj način ne bi trebalo biti nikakvih problema s tržnim natjecanjem i narušavanjem istog. Svi proizvođači će se moći tako pripremiti. I mislim da bi taj to razdoblje od 8 mjeseci bilo dobro i prihvatljivo za sve. Hvala. Hvala gospodine Marinesku, gospodine Asis, izvolite. Hvala predsjednice. U potpunosti slažemo s, s prijedlogom komisije i s prijedlogom izvjestiteljice, de facto, kao što ste rekli, dakle, u svrhu zaštite okoliša i sigurnosti Bilo bi mudro ovo provesti u dijela što prije moguće, kao što i stoji u vašem izvješću. Dakle, mi ćemo na taj način i glasati. Najviše hvala gospodine Asis. Gospodine Lundgren, izvolite, imate riječ. Pa ja nemam puno toga za dodati jer sve što je rečeno je točno najučinkovitiji način da se smanji potrošnja goriva jeste naravno aerodinamičnost kabina. Ovo izvješće nije kontroverzno i s obzirom da nema nikakvih amandmana, ECR se može potpuno složiti s tim, nema nikakvih e, posebnih komentara na to. Najviše hvala gospodine Lundgren. Gospodin Meissner, imate riječ. Hvala gospođa predsjedajuća i hvala na ovom prijedlogu. Mislim da nema tu ničeg prijepornog još smo tada odgovorili dakle u ime svi u izvjestiteljici u Sjeni. Što se tiče dakle kabina i dimenzije tiče, nije pitanje samo sigurnosti, nego je pitanje isto tako i drugih aspekata. Dakle, da ima mjesta dovoljno za sve koji se voze u njoj. Postoje isto tako i ekološki aspekti, a to je i gospođa e, izvjestiteljica također rekla. Dakle, u svakom slučaju stoji da prvo dakle, treba testirati se kabine, a nakon toga trogodišnje moratorij prije provedbe. U tom kontekstu je jedno pitanje komisiji. Ne radi se dakle samo o kabinama, o dimenzijama kabina i da se sve to provede čim je prije moguće. Dakle, postoje pitanje sigurnosti, postoje pitanje okolišnih aspekata. Radi se dakle u prvom redu što se aspekata tiče, dakle dužine kabine, a isto tako i dužine samog kamiona. Mislim da se svi zapravo slažemo u ovom odboru da duži kamioni mogu biti korisniji i pitanje je dakle što možemo u prekograničnom kontekstu u Europi dopustiti, koliko daleko možemo ići. Pitanje je isto tako i što je moguće na nacionalnoj razini, ali u svakom slučaju ono što nas zanima jest prekogranični aspekt ja mislim da je to moguće ukoliko se jedna i druga zemlja slažu s jedne i s druge strane granice, jer tu nema problema. Međutim, to nije još u potpunosti razjašnjeno i traženo je od nas da još tijekom ovog zakonodavnog razdoblja stavimo tu temu na stol. Zbog čega? Treba vidjeti kako pojedine zemlje rade to, koji je tretman u pojedinim zemljama. Znamo što stoji dakle u prilogu komisije, Međutim, postoje i druge stvari na koje je ovo vezana i zato sam samo željela pitati, dakle, koji je status stvari upravo u skladu s ovim što sam upravo rekla? Hvala. Merci beaucoup, madame Meissner. hvala, gospođo Meissner. Sad odmah dajem riječ eh, gospođi Werner iz komisije. Izvolite, imate riječ. Najviše hvala. Predsjednice, izvjestiteljice. S ovog dosija tiče mogu doista biti kratka i želim zahvaliti vama, izvjestiteljima u Sjeni na podršci koju pružate ovom predlogu i inicijativi da se usvoji tekst komisije bez e, amandmana. To je doista od velikog značaja kako bi se dakle usvojila odredba o aerodinamičnim kabinama koja će povećati sigurnost u cestnom prometu i vidljivost vozača i druge korisnike u E, prometu, a naravno i energetsku učinkovitost. Jer e, s obzirom da je, je ovo pitanje osjetljivo glede dimenzija, dakle mi smo iz, unijeli minimalne izmjene u biti samo svrhom da se riješimo moratorije jer nismo htjeli e, otvarati problematične teme. No, svi proizvođači, blisko smo surađivali s njima kako bismo odredili novu homologaciju Dakle, oni su svi u potpunosti istovremeno informirani o tome, tako da neće biti narušavanje tržišnog natjecanja, svi će istovremeno biti upoznati s tim. Što se tiče provedbe, ja mislim da možemo krenuti na to što prije moguće. A gospođo Majsner, što se tiče vašeg pitanja, vama ću konkretno dostaviti odgovor kasnije, jer nismo imali nikakvih e, zakonodavnih inicijativa i prijedloga što se toga tiče, ali vi ste poslali pitanje o prekograničnom prometu između dviju država koje su međusobno se dogovorile e, po tom pitanju. Što se toga tiče, ja ću vam bilateralno e, dostaviti odgovor. Najljepša hvala, gospođo Werner. Što se mene tiče, ja ću odgovoriti kolegama. Dakle, gospodin Marinescu razdoblje. A, htjeli ste nešto reći. Izvolite, gospođo Majsler. Evo, sam sam htjela još nešto dodati. Najprije da, želim pojašnjenje o prelaženju granica, jer to je bilo otvoreno mm, direktno pitanje, ali znam da je gospodin Karamico rekao da će u ovom mandatu biti novi prijedlog nakon što analiziraju postojeće stečeno iskustvo u različitim državama članicama. Jer oni su obećali odgovor na pitanje koje sam poslala komisiji, ali nisam ga još dobila, tako da to nije vaša odgovornost, ali bilo bi dobro da dobijemo i taj odgovor. Hvala gospodin Majsner. Dakle, ja ću odgovoriti na svoje pitanje. Gospodine Marinesku, spominjali ste razdoblje od 8 mjeseci, o tome možemo još razgovarati. To možemo uzeti u obzir, no želim vam samo jedno reći. U datom trenutku stvar će trebati primijeniti, provesti. Dakle, možemo i razgovarati i pregovarati o osam mjeseci i tako dalje, ali u određenom trenutku moramo reći toliko, koliko god to bude, će biti maksimalno razdoblje. I onda poslije toga treba stvar primijeniti. Drugo, želim odgovoriti gospođi Meissner. Meni je jasno da se vi propitujete glede nečeg što se meni ne sviđa kao pojama, koristi se taj pojam mega kamioni, mega trucks. Dakle, očito to ne ni u komisiji. Dakle, što se tiče tog teksta i brze provedbe tih mjera, morat ćemo imati novi tekst o tim velikim megakamionima, ali ne uključivati ih u ovaj tekst. Jer ako želimo e, napredovati po ovom pitanju, a uključimo i mega kamione u to, onda nećemo nikamo ići. Dakle, ja bih htjela da brzo usvojimo ovaj tekst, pa makar u sljedećem sazivu e, budemo se bavili ovim megakamionima. A to je onda tema koju trebate staviti na dnevni red. No, za sad to nije predmet rasprave. Dakle, amandmane imate, što se amandmana tiče, to je 20. studeni do 12 sati. Zatim idemo na Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i kohezijski fond za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih i za fond za azil i migracije, fond za unutarnju sigurnost i instrument za upravljanje granicama i vize. Riječ ima gospodin Zlatovski koji nije tu, dakle... Mhm. Gospodin Zlotovski stiže. Evo što ćemo. Dakle, sačekat ćemo ga. A među vremenu ćemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. A, ne. Ne može ni to. A onda ćemo sačekat gospodina zlotovskog Koji je već u zgradi parlamenta, kako mi kažu suradnici, tako da ćemo sačekati koji trenutak. truc, là, on Allez, on peut reprendre nos travaux, s'il vous Evo, predlažem da nastavimo s radom. Gospodin Zlotovski je stigao. Evo, molim vas, sjednite na vaše mjesto. Wow. Alors, monsieur Gospodine Zlotovski, dati ću vam eh, riječ kako biste nam predstavili svoje izvješće. Nakon toga ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni te također komisiji a onda ću nakon toga vama ponovno dati riječ. Evo, gospodine Zlotovski, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ispričavam se što kasnim, no bio sam zapeo u gužvi. Dakle, kao prvo, želim svima najsredačnije zahvaliti svim frakcijama koje su djelovali dakle, u pripremi ovog izvješća. Imamo 158 izmjena, svi su dakle e, e, prijedlozi koji se tiču našeg rada. Slažem se sa svime što sam čuo do sada i hvala vam što ste pomogli u tome da ojačamo ovaj tekst i isto tako da ojačamo naš vlasti položaj u odnosu dakle na ove zajedničke odredbe koje se tiču zajedničkih fondova. Postoji čitav niz pitanja dakle, koje se ticao tu u ovom konkretnom dijelu rada naše komisije i njene nadležnosti. Vjerojatno će se glasovati po jednoj e, e, jednu po jednu izmjenu, bez obzira dakle, na eventualne kompromise. Radi se o sektorima koji su direktno vezani na promet. Sve drugo bit će izvan e, eventualnih kompromisa koji budu formulirani. Što se tehničkog aspekta tiče, ne znam što bih u ovom trenutku konkretno s točkom 104, gdje se radi o kohezijskim e, fondovima. Tu postoje veoma raznorodna stajališta u odnosu na ovih 70 naspram 30% o kojima je ovdje riječ. Naše kolege, podsjećam, i dalje rade na tome. na sinergiji između instrumenata na europskoj razini. Naše stajalište u svakom slučaju mora biti dobro usklađeno. Ono što je važno je dakle dobar kvalitetan kompromis i kao što sam rekao iskoordiniranost stajališta. Nadamo se da ćemo ispuniti, dakle ono što se od nas traži, konkretno dakle u članku 104 u tom usklađenom stajalištu, a nadam se tim pregovorima po tom pitanju. Imamo tu dakle sve što želim e, iznijeti i važno je da to učinimo dakle na vrijeme kako bismo imali na raspolaganju dovoljan e, period, dovoljno, dovoljno razdoblje da i razgovaramo e, pomni o svemu tome. Hvala gospodine Zlotovski. Sada počinjemo sa izlaganjima izvijestilja, a gospođu Šmit predstavlja Wim van der Kamp. Izvolite. Hvala. Da, istina je. Danas mi je velika čast zastupati dakle gospođu Klaudiju Šmit koja je na povratku s radne misije. Eto, ja ću govoriti umjesto nje. Hvala gospodinu Zlatovskom na ovim jasnim riječima koje nam je uputio. Radi se do određenoj mjeri o jabuci razdora, da tako kažemo. Ono što nas eh, ovdje zanima jest dakle jedno novo sveobuhvatno stajalište i e, govori se naravno o regionalnim fondovima. Što se samog izvješća tiče, tu su zatopljene neke određene kritičke note po pitanju čitavog niza aktera, a radi se uglavnom dakle o e, učinkovitoj razdiobi financijskih sredstava. Naravno, svjesni smo toga da se radi o fondovima koji moraju biti na raspolaganju za kohezijske potrebe. A komisija, Europska komisija, sada želi tu uvrsti novu klauzulu koja se tiče e, tržišnog natjecanja. I čuli smo, dakle, pitanje ovih 70 naspram 30%. Najiskrenije govoreći, u našem klubu došlo je do određene podjele iako se radi dakle o različitim nijansama, ni o čemu drastičnijem. Bilo bi zanimljivo vidjeti kakav je kompromis mogući. I što će kolega uspjeti smisliti, da tako kažem. Što se tiče kohezijskih fondova i ovog aspekta tržišnog natjecanja, pitam se je li taj aspekt baš najbolji, u smislu toga da se sve tome u načinu na koji se troše fondovi imamo dakle pravilo koje trenutno kaže da e, sredstva treba potrošiti u roku od tri godine. Inače se sve vraća odakle je i došlo. I bilo, bi li sad bilo bolje tu kao kriteriju uvrstiti, dakle, kriterij tržišnog natjecanja? Gospođa Šmit je međutim i izvjestiteljica u Sjeni, na razini Trana isto tako i na razini regionalnog otpora, čini se da simpatizira upravo tu opciju. Mogu reći u svakom slučaju da želim sve najbolje u pokušaju da formulira jedan svima prihvatljiv kompromis. A na tranu je naravno da iznađe ipak neko rješenje, jer ukoliko regiju prepustimo taj zadatak, to nas zapravo ostavlja do veće mjere ranjivima u odnosu na eh, tu eh, na konačno rješenje koje će biti ponuđeno. Gospodin Asiz, izvolite. Da, imali smo raspravu e, već o ovoj temi prije nekoliko tjedana i jasno smo rekli da e, u određenim e, mjestima moramo izvršiti izmjene u originalni tekst komisije, te imamo neke amandmane kako bi postigli ciljeve, znači bolja konvergencija između država i regija, a trebamo za to omogućiti i dovoljna sredstva u okviru proračuna. Imamo također i 40% toga koje, sredstava koji su upućeni, koji idu u smjeru postizanja tog cilja. A što se tiče ovog prijedloga komisije kad imamo znači tih 30% financijskih sredstava koje su e, znači preseljeni iz kohezijskog fonda da države članice mogu zbilja s time e, upravljati na najbolji mogući način i da se to u svakom slučaju provodi u slabije razvijenim regijama i da se tu mogu provesti u dijelo projekti. Također moramo osigurati to da kroz te projekte ostvarimo održivi promet, promet te također da ostvarimo svoje ciljeve. Moramo imati također i kvalificiranu većinu u vijeću kad govorimo znači o određenim aspektima gospodarskog upravljanja. To moramo još dalje E, analizirati. Što se tiče privremene obustave dodjeljivanja sredstava od strane komisije, to u svakom slučaju treba e, biti u skladu sa vladavinom prava i pravilima što se tiče direktnih e, ulaganja. Moramo u svakom slučaju tu primijeniti sva načela koja su u temelju funkcioniranja Europske unije. Imamo određena područja koja su isključivo nadležnosti država članica. A imamo također i mnogo čimbenika koje tu ulaze u e, igru, ne samo politički čimbenici, nego također i mnogi drugi. Mi kao eh, klub, a isto tako i pojedini kolege su uložili amandmane neki kompromisi su već postignuti, ali moramo postići još mnogo više kako bismo zbilja imali zajedničko stajalište. Posebno se to tiče kršenja pravila e, vladavine prava. To je pitanje načela. U svakom slučaju podržavamo ovaj prijedlog i sigurno ćemo imati e, što se tiče ovog važne teme podršku drugih klubova u parlamentu. Hvala. Gospodin Rike, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Da, ovaj prijedlog se tiče znači tog prenosa sredstava u okviru CEFA, e, instrumenta za povezivanje Europe. Imamo znači posebno mišljenje odbora za promet vezano uz ovo pitanje. Kad govorimo znači o tih 8% e, iz znači FEDERA kroz direktno znači e, financiranje u okviru instrumenta za povezivanje Europe. Tu smo imali znači javne nabave koje su na neki način bile znači prekapacitirane a imamo znači tih 10 milijardi sredstava i nakon eh, rasprave razgovarali smo prije svega o toj raspodjeli postupka, o tome u svakom slučaju moramo razgovarati i sa izvjestiteljom. I nakon svih tih rasprava čuli smo to stajalište odbora za promet da bismo prije svega trebali dodijeliti sredstva projektima od koji imaju dodatnu europsku vrijednost. To je najvažnije pitanje, iako nije jedino. Hvala. Sada se okrećem prema Europskoj komisiji. Dajem riječ gospodinu Gijomu. Ne, e, gospodin Marinesku se javio za riječ. Izvolite, nisam vas vidjela. Hvala. Zahvaljujem vam na ovim komentarima. Što se tiče znači ove raspodjele 70%, eh, 30%, u ovom trenutku uredbi o za instrument za povezivanje Europe. Mi smo, ja i gospodin Telička smo izvjestitelji za tu temu u okviru odbora za promet i mi tu predlažemo da se ovaj aktualni postotak zadrži, ali da smanjimo ovo razdoblje za, na dvije godine. Tijekom dvije godine države članice mogu koristiti sredstva iz kohezijske politike. To su sredstva koja su isto sadržana u kohezijskoj politici, to je jako važno. A nakon toga novac koji nije potrošen da se onda to da prije svega uputi u omotnice država članica. Imamo tu izračun ovih sestava u okviru kohezijske politike, to se osniva na BDP-u i tu trebamo imati mogućnost da države članice koriste taj novac za ciljeve kohezijske politike. Znate da, u e, da se kohezijski fond treba koristiti samo za promet i okoliš. A što se tiče promet imamo točno definirane projekte a u okviru programa rada države članice će, nadam se, biti bolje pripremljene kako bi predstavile dobre projekte. Morate u tom smislu pogledati moje amandmane jer nije jasno što se mene tiče da RDF treba financirati samo znači te određene projekte koji su najbolji za, e, za promet. Merci beaucoup, monsieur. Hvala, hvala gospodine Marinesku. Prije nego što dam riječ gospodinu iz komisije. Evo gospodin Winvander, kam se ponovo javio za riječ. Izvod... Da. Nije mi jedino zadovoljstvo da govorim, dakle, u ime gospođe Klaudije Šmi danas popodne. Zadovoljstvo mi je za što zastupati i gospodina Ditera Koha, koji je dopredsjednik ove komisije. I istina je on je predložio ovu izmjenu broj 35. To se tiče aspekta sigurnosti u prometu. Dakle, govori mu je kolega Koha. Mogu postaviti pitanje, želite li se posebno dakle osvrnuti na izmjenu 35, izmjenu 35 koju prilaže Dieter Koch. Želimo li o tome zasebno razgovarati? Hvala. Hvala gospodine Wim van der Kamp. Imate li nekih drugih pitanja? Sada gospodine Gilant, imate riječ, izvolite. Hvala. Mm, gospođo predsjednice, želim prije svega zahvaliti izvjestitelju na prepoznavanju napora komisije za pojednostavljenjem funkcioniranja europskih fondova i kohezijske politike. No, isto tako i želje da se smanji administrativni teret za programe, te ali naravno da se u tom smislu primjenjuje isto tako stroga pravila što se tiče prihoda i rashoda. Imali smo nekoliko primjedbi što se tiče manje stope e, sufinanciranja Europske unije, to je dio ovog prijedloga uredbe. A tu se prije svega radi o osiguranju visoke stope ulaganja, što je već najveći e, e, udio financiranja Europske unije, to je onda manji udio financiranja u okviru paketa i to iz država članica. U tom smislu mi smo to željeli riješiti, to pitanje. U svakom slučaju uzimam na znanje ovu raspravu što se tiče ovog e, prijenosa novca u okviru instrumenta za povezivanje Europe, CEFA. Želim e, sve najbolje e, u postizanju kompromisa izvjestiteljima, izvjestitelju, izvjestiteljama u sjeni. U svakom slučaju mi smatramo da je prijedlog komisije uravnotežen, da je e, što se tiče e, za daljnji period zadržavamo isto tako tu razinu e, sufinanciranja onako kako je to određeno u okviru perioda 2014-2020. godine i mi nada, se nadamo da će bi time možemo osigurati projekte koji će se bolje implementirati i brže implementirati. Godin Marinescu je govorio o kohezijskom fondu e, koji se treba usredotočiti, usredotočuje u znači na ovaj ten te aspekt mi e, što se tiče e, transfera iz regionalnog fonda u e, instrument za povezivanje Europe, komisija ni u kojem slučaju to ne podržava. A sada nekoliko riječi o vladavini prava. Tu smo u više navrata čuli i postavljanje tog pitanja. Mogu reći da tu ne mogu ništa puno reći, budući da to nije u mojoj nadležnosti, da to također nije u području primjene ove, e, ovog prijedloga uredbe. mislimo da to u svakom slučaju se treba regulirati temeljnim aktom, a ne u ce, e, znači, sektorskim e, zakonodavnim aktovima. Hvala. Sada gospodin Zlotovski, izvolite. Będę starao se uwzględnić wszystkie te e, popravki które mówią o, które zwłaszcza pod względem funkcionalnosti. pokušat ću uzeti u obzir sve izmjene sa stanovišta funkcionalnosti sustava prometa a pa, isto tako i druge izmjene. Možemo glasati pojedinačno. Jedno po jedno. Što se tiče broja 35, gospodin Koh, naravno, na to ćemo shvatiti posebnu pažnju. E, isto tako, zanimljiv je prijedlog e, gospodina Marineskua, koji također moramo na pravi način procijeniti, odvagnuti što ćemo s time. radim dakle na kompromisnim tekstovima e, koji ću vam predstaviti čim je prije moguće. Hvala vam još jednom na svim komentarima i e, opažanjima koje smo čuli. Hvala. E, u Strasburu ćemo ovome glasati 15. studenog, a sada nastavljamo sa izvješćem E, vezanim uz zajednička pravila za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i dajem riječ gospodinu Robertu Zileu. Izvolite. Hvala Karima, dragi kolege. Mogu reći da je ova tema vrlo važna pristup prevozu običnim i turističkim autobusima i na europskoj razini mnogi putuju na takav način, a to je u svakom slučaju i političko pitanje. U tom smislu se ne čudimo što smo dobili zbilja jako puno amandmana na ovo moje izvješće. A Isto tako imamo isto tako i tri skupine različitih pravila koje želimo pomiriti. Prvo, neki žele da sve te usluge i dalje bude u okviru zatvorenog sustava pravila, drugi imaju neke rezerve što se tiče ovog prijedloga komisije i žele također postići e, kompromise o različitim temama, a treća skupina e, također e, u velikoj mjeri podržava prijedlog komisije. Vrlo kratko o najvažnijim temama. Mi smo sa izvjestiteljima u Sjeni pokušali postići sporazum. Tu je možda najteže e, pitanje bilo ovo pitanje usluga od e, javnog interesa a imali smo također i rasprave što se tiče e, ovog aspekta tržišta sa dionicima i oni su podijeljeni možemo reći. Nisu oni sad svi željeli da se to tržište i dalje zadrži zatvorenima. A isto tako sam e, vidio da oni e, koji rade sa strane znači javnog sektora da oni žele zadržati situaciju ovakva kakva je. Što se tiče samih orijentacija, mi ne želimo ni u kom slučaju uh, uništiti ono što dobro funkcionira, ali želimo isto tako promijeniti neke stvari. Drugo pitanje je pitanje terminala. Mislim da u tom smislu idemo u dobrom smjeru jer uh, u tom smislu razdjeljujemo različite definicije s jedne strane terminala za putnički ili za teretni e, promet. Važno je da imamo usklađenost tih terminologija za terminale u skladu sa postojećim zakonodavstvom, a tu imamo također i davanje e, dozvola na, nacionalnih, e, na nacionalnoj razini u okviru postojećih nacionalnih pravila. Drugo pitanje je e, je vezano uz to da države članice trebaju zadržati e, pravo da e, u svakom slučaju reguliraju to na nacionalnoj razini kako žele, ali da ne možemo imati jedno tijelo za regulaciju i za javnu nabavu. Što se tiče same kabotaže, o tome smo puno razgovarali. Sjećam se isto tako mnogih e, e, rasprava o tome zašto na području teretnog prometa imamo lošu kabotažu, a u okviru putničkog prometa dobru kabotažu, no u svakom slučaju smo čuli različite mišljenja kad imamo znači zahtjeve za registraciju i e, želju za E, prometovanjem u drugim državama članicama, onda imamo e, vrlo brzo rješenje, a imamo znači tu e, jedno pravilo da odmah se daje dozvola ili eventualno da se to produlji na rok od šest mjeseci. Općenito govoreći moram reći da se da sam jako zahvalan svim izvjestiteljima u sjeni iz svih klubova. Imali smo već cijeli niz sastanaka. U e, Strasburu ćemo održati još jedan sastanak i nadam se da ćemo uspjeti uspostaviti e, E, postupak onakav kakav želimo. Mislim da će za 22.1. biti odgođen, e, e, odgođeno glasanje u Tranu. To će nam dati dovoljno vremena da još jednom produbimo rad na ovom predmetu. Još jednom zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni i nadam se i sigurna sam da ćemo na kraju naći do, znači dobar kompromis. Hvala gospodine Robert Zileu, a sada gospodin Wim van der Kamp. Izvolite. E, mevrouw de voorzitter. Draga gospođa predsjedajuća, hvala vam. Nažalost, Louis Grand ima drugi sastanak u ovom trenutku i nije mogao doći. Umjesto njega govorit ću ja. Kao prvo, hvala gospodinu izvjestitelju. Na to je što pokazuje zapravo veliko razumijevanje za poteškoće koje se javljaju u ovom kontekstu i što je omogućio da sva mišljenja, sva stajališta dođu do izražaja. Kao što smo čuli i uvodne riječi, radi se o veoma složenom pitanju. Čuli smo dakle već dosta toga. I posljednje što smo čuli jest e, da se radi o 20 e, kompromisa. Prijedloga kompromisnih tekstova za izmjene. Dakle, stvar je veoma složena. Isto to, isto tako, razgovaralo se o raznim temama na sastanku izvjestitelja u Sjeni i oni pokušavaju nešto dogovoriti, bar što se tiče ovih glavnih tema normativno tijelo, konkretno za autorizaciju, dakle ovog limita od 100 km. Glavna tema je naravno ono što se veže na članak broj 8. Radi se dakle o međunarodnom prijevozu i o postupku izdavanja ovlaštenja. Kao što znate, Ono što prođe komisija jest jedna maksimalna otvorenost uz određena ograničenja na međunarodnom tržištu. Međutim, to može na različit način utjecati na pojedine zemlje članice i upravo se o tome radi. Izvjestitelji bi želio dobiti konsenzus po pitanju pojedinih točaka. Međutim, pritom mora uzeti u obzir nacionalne posebnosti. u svakom slučaju svi smo se borili dakle, za projekt zajedničkog tržišta i moramo ustrajati u tome. A za to su potrebni daljnji kompromisi. Moramo dogovoriti određene stvari. Treba nam liberalniji sustav koji je sigurniji i koji je isplativiji. Upravo je takvo tržište glavni pokretač za stvaranje radnih mjesta, isto tako za ostvarenje jednog sektora prometa koji će biti socijalnije orijentirani. Imat ćemo dakle mnogo posla na odboru za promet i 22. siječnja. Čini se kao da su neki stekli dojam da nam je na raspolaganju još mnogo vremena, no moramo imati na umu činjenicu da se radi o veoma delikatnom trenutku i da ova pitanja zaslužuju našu pažnju i to u potpunosti. Dakle, u ime gospodine De Grande, zahvaljujem, zahvaljujem svima koji su dali svoj doprinos. Na nama je sada da razgovaramo i dalje i da pokušavamo formulirati najbolji mogući kompromis. Hvala gospodine Wim van der A sada gospođa Andersen se java u ime kolege. Izvolite. Um, Hvala. Ja sad govorim u, ime gospodina Korevaševa. On je, nažalost, morao krenuti na e-trade zbog toga jer je tamo puni član i e, bilo je nekog nadgodivog posla. Što se tiče onoga što on smatra, kaže u odnosu dakle na e, javne usluge na međunarodnom i nacionalnom nivou i, i u odnosu dakle na relevantne dokumente i zakonodavstvo Europske unije. Važno je ostvariti dakle usklađenost i e, važna je dosljednost u samim tekstovima on predlaže dakle pristup koji bi bio iznimka u odnosu na ovu uredbu. Radi se o liberalizaciji unutarnjeg tržišta i smatra da je moglo doći do prijepora, do sukoba između dvije relevantne uredbe. Čini mi se da nisam prva koja spominje to, to je spomenuto više puta u kontekstu pojedinih izmjena. Smatra dakle da bi izvjestitelj trebao tražiti od pravne službe parlamenta mišljenje o tome obzirom na to da se radi dakle o temama liberalizacije tržišta na području autobusa. Međutim, preostalo je nešto vremena što je moglo biti korisno u tom smislu. Što se tiče procedura i izdavanja ovlaštenja, smatra da bi trebalo tu pristupiti otvorenije i da zemlje članice moraju imati mogućnost da odluče o tome. On je za napuštanje ovog praga od 100 km, obzirom na to da bi to zapravo malo mijenjalo odnosu na aspekt jedinstvenog tržišta i geografske specifičnosti pojedine zemlje. I dalje tvrdi dakle da bi što se toga aspekta trebalo prepustiti zemljama članicama da odluče same. Mnogi se slažu s njime. To se dakle odnosi e, na sve aspekte liberalizacija autobusnog tržišta. Isto tako, pitanje je mogućnosti kompenzacija javnih troškova. Postoji nekoliko načina. Mogu se uvesti naknade ili pak državne subvencije. Da, naravno, na uštrb e, proračuna pojedine zemlje. Uzaj u obzir isto tako i stajališta onih koji misle drugčije i upravo je zbog toga zapravo podijelio skupinu na, na tri podskupine Dakle, oni koji žele potpuno liberalizaciju, parcijalnu liberalizaciju, oni koji su nešto oprezniji. Radi se naravno o različitim metodama koje bi se došlo od tih ciljeva. U svakom slučaju, svaka od tih opcija još je okružena dvojbama. Što se tiče regulatornog e, tijela, smatra da to ne bi trebala biti obveza za zemlje članice. U većini zemalja već postoje nadležna tijela koje obavljaju takve poslove. Što znači da nije potrebno, ali to bi bilo i skupo, stvarati još posebno regulatorno tijelo, a to je povećalo i administrativni trošak. Slaže se naravno s izvjestiteljem da mora postojati neovisnost nadležnog tijela. To je preduvjet koji treba ispuniti, međutim pokušati isto tako i izbjeći e, daljnje administrativne troškove. Što se kabotaže tiče, on se zalaže za ujednačenje te teme na svim razinama koje su relevantne. I drugi su već dali prijedloge u tom smislu. Odbacuje se u svakom slučaju prijedlog koji je formulirala Europska unija. Definicija terminala što se tiče dakle ove minimalne e, pokrivene površine od 700 kvadratnih metara smatra da to treba eliminirati iz prijedloga. A što se tiče samog okvira, dakle ovih izmjena koje su sada pred nama na stolu nije više govorio o pitanju terminala, no daje podršku kolegici Lucy Anderson. Radi se o tome dakle, da se smanji administrativno opterećenje na same terminale i da se smanji razina kriterija. Slažem se isto tako s gospodinom Teličkom i Rikeom po tom pitanju. Što se tiče razine zemalja članica i registracija. Treba dalje razmisliti o tome koji će se uvjeti konkretno postaviti prije no što je moguće ponovo izdati dozvolu, dakle u odnosu i u skladu sa svim tim kriterijima. Eto, toliko od gospodina. Hvala što ste mi dali šansu da iznesem ovo. hvala gospođa Anderson. Gospođa Uskov, izvolite imate riječ. Hvala, oprostite što kasnim. Ali Drago mi je da sam ovdje i mogu vam se obratiti na švedskom jeziku. Pokušat ću se usredotočiti samo na ono što je najvažnije. A mnogo je tu važnijih aspekata i obzirom na to da ima stotina i stotina tisuća korisnika autobusnih usluga u Europskoj uniji. Naš je zadatak time važniji. Moramo stvoriti pravi uvjete rada, između ostalog i za vozače autobusa. Treba nam dakle plaća koja će biti poštena, koja će biti na jednoj dobroj razini i koja će biti usklađena između ostalog s pravilima o pojedinoj zemlji. Valja pružiti određena jamstva i u smislu sigurnosti samog sektora. Na tržištu postoje mnoga obličja i mnoge metode kojima to možemo realizirati u smislu konkretnih ciljeva, a da pritom ne smanjimo razinu ambicija. Ja smatram konkretno da je veoma važno Da, postoje pravi kontakt unutar sektora. Dakle, netko tko je zadužen za cijeli sektor na europskoj razini bude kontaktna točka za nacionalnu razinu. Proteklih godine imamo dakle mnoga iskustva. Međutim, nažalost, vidjeli smo isto tako i mnogo nesreća sa smrtnim posljedicama ranjenih na cestama. Upravo iz svih tih razloga važno je urediti dakle sve na zakonodavnoj razini, a to se tiče dakle i kabotaža konkretno po pitanju autobusa. To je također aspekt koji moramo uzeti u razmatranje i na kraju krajeva regulirati na europskoj razini. Govorimo nacionalno i međunarodnoj razini. Bilo bi dobro isto tako da nastavimo razgovarati o svim ovim važnim aspektima, da ništa ne ispustimo iz vida. U suradnji s komisijom, naravno. Hvala gospođi predsjednici odbora za zapošljavanje. A sada dajem riječ gospodinu Rikeu. Malo sam vas zaboravila, oprostite. Hvala, gospođo predsjednice. Zahvaljujemo izvjestitelju na radu i naporima uloženim u rješavanje ovog zbilja osjetljivog pitanja. Imamo, znači, dijelove i regije gdje je prijevoz autobusima e, dio zbilja javnog sektora i tu imamo velike otpore mijenjanju situacije. I isto imamo nekim drugim aspektima mogućnost otvaranja koja je nešto veća. Mogu reći da kao i uvijek izvjestitelj je vrlo dobro pokuša riješiti te sve različite aspekte. Neću se sad vraćati na znači, ove operacije javne usluge. Tu imamo isto tako i one koje brane određene uvjete da daju onda isto tako i neke kriterije za Eh, privremeni prekid u tom smislu to je nešto što je dosta uobičajeno. A kad govorimo o terminalima imamo različite definicije terminala i to u odnosu na regionalne karakteristike, lokalne karakteristike i to treba također ostati i u nadležnosti takvih nacionalnih pravila. No, moramo također dati i mogućnost da to se regulira na toj razini na najbolji mogući način. A što se tiče administrativnog tereta, svi znaju da što se tiče regulacije otvaranja tržišnom natjecanju, da ako ne postoji e, novo tijelo, neovisno tijelo regulacije, da onda nemamo niti otvaranje. Ono što je važno je da u tom smislu e, pogledamo i ono što je e, što se dogodilo vezano uz regulaciju željezničkog prometa. Iskustvo nam je to pokazalo na najbolji mogući način. Ono što je važno da e, pazimo isto tako i na ove procedure davanja dozvola. Ne smijemo sada države članice izlagati zbilja teškim procedurama izdavanja dozvola. Ono što mi se čini da možemo pronaći isto način da zaštitimo javnu uslugu tamo gdje ona je jako važna, posebno e, tamo gdje je isto tako strukturirajući za, e, strukturirajuća za socijalni život, za društveni život. A isto tako moramo se pozabaviti tim pitanjem kabotaže. Da, kolege su e, rekle da loše riješeno pitanje kabotaže onda isto tako stvara vrlo tešku situaciju u cijelom sektoru. Moramo u svakom slučaju izbjeći pogreške koje e, su se dogodile e, na području teretnog prijevoza, prijevoza tereta i to takve pogreške ne smijemo ponoviti na području putničkog prometa. možemo reći da jedna od mreža koja je isto tako jako važna je ta mreža putničkog prometa u Europi i nadamo se da ćemo u svakom slučaju imati dovoljno otvorenje i na području ovog sektora. Da, i zapravo bi bilo e, jako čudno da sad ovaj sektor ne e, bude izložen e, i predmet istog otvaranja kao što, je, kao što su bili drugi sektori, da sad zadržimo tu nekakvu situaciju kao što je bila u 19. E, stoljeću. Hvala. Sada dajem odmah riječ gospođi Werner iz Europske komisije. Izvolite. Hvala predsjednice. Zahvaljujem gospodinu Cileru na tome što pokušava naći ravnotežu u ovom predmetu i komisija doista cijeni taj rad. Pokuša da se formulira kompromis, a tu mislim isto tako i na izmjene koje predlažu drugi članovi odbora. Postoje u načelu tri tematska bloka, kao što i vi kažete. Glavna stvar. Zaštita ugovora o javnim službama. To je za nas bio suštinski element već u samom prijedlogu komisije. U svakom slučaju postoji potreba da se postigne ravnoteža između dakle prijevoznika koji su pod dakle ugovorima o, o javnim službama i s druge strane da se stvori dakle za autobusne usluge, autobusni prijevoz jedan snažan okvir koji ćemo promicati i koji će rasti kako bismo između ostalog imali koristi i od poboljšanja u, socijalnih aspekata, isto tako i okolišnih aspekata cestovnog prometa. Mi smo za ovu srednju soluciju iznalaženje ravnoteže između tih rješenja. U svakom slučaju, dakle, e, komisija smatra da zemlje članice mogu, dakle, odbiti komercijalne usluge koje mogu naružiti ravnotežu i postoje određene izmjene koje kažu da se može ograničiti pristup ukoliko određena usluga ide istom ili sličnom rutom koja već postoji i koju nudi netko drugi. Što se tiče kabotaže i pristupa tržištu na tom planu, Mislim da je situacija veoma različita u odnosu na ono što vidimo e, u sektoru prijevoza robe. Ja, dakle, zakazane usluge i isto tako ovlaštene usluge koje su podložne nadzoru. Tu svakako postoji manevarski prostor za iznalaženje dobrih rješenja, e, zahvaljujući dakle kriterijima u smislu uspostavljanja i pristupa tržištu. Druga stvar o kojoj se može dakle razgovarati su terminali. Postoji čitav niz izmjena, izmjena koje kaže da treba mijenjati i e, primijeniti umjesto toga dakle e, definiciju koju nalazimo u uredbi 181 iz 2011. godine kao definiciju terminala naravno. S druge strane mi imamo isto tako pravila za nediskriminatorni pristup za autobusne usluge. Smatramo da to treba primijeniti na mnogo veći broj terminala od onih o kojima se govori u uredbi. Pitanje je broja zaposlenih ljudi i e, logističkih aspekata koji su na raspolaganju. Pitanje je isto tako i kako se to primjenjuje na razini zemalja članica, gdje vidimo da je zapravo u praksi riječ o veoma malom broju terminala. Upravo iz tih razloga smatramo da ovo ne bi bila prava definicija koja bi omogućila rast na ovom području. I posljednja relevantna tema – Radi se dakle o regulatornim tijelima. Doista nas brinu neke stvari koje se tiču dakle izmjena koje mogu oslabiti ulogu regulatornog tijela. Od velike je važnosti kao prvo neovisnost, a kao drugo nepristrasnost u obavljanju zadaća. Moramo imati povjerenje u to da se odluke donose na objektivan način na, na ovom novom tržištu, da nema sukoba interesa ili bilo kakve pristranosti. To ne mora nužno dovesti do većih birokratskih administrativnih troškova, kao što je rekao je gospodin Rike. Imali smo u sličnu situaciju u željezničkom sektoru i u vrlo velikom broju slučajeva u zemljama članicama i isto je tijelo zapravo zaduženo i za jedan i za drugi sektor, željeznički, a tako i autobusni. Hvala. Najljepša hvala gospođo Werner. Gospodine Zile, imate sada riječ i zaključite raspravu. Hvala i hvala svim kolegama koji su se javili za riječ. Zaboravio sam spomenuti dvije stvari u uvodu. Postavilo se našem sastanku izvjestelja u Sjeni, dakle i pitanje područja primjene. Radi se samo o interurbanom kontekstu. A kao druga stvar, isto tako pitanje je monopolista i opasnosti da se poveća njihov utjecaj na tržištima pojedinih zemalja članica. Tu moramo podući važnost te opasnosti i e, moramo obratiti veću pažnju na to. Međutim, kao što ste rekli, dakle, pitanje je neovisnosti regulatornih tijela i to ne samo u prometu, nego i u drugim sektorima. Nije to nešto što će koštiti mnogo novaca, s jedne strane, s druge strane, otvorit će velike prilike na zajedničkom europskom tržištu. Kratkoročno, srednjoročno i dugoročno, u smislu razumnih cijena, usluga, na korist građana Europske unije. Također, osvrnuo bih se i na ovo što je rekao Dominik. Zapravo se radi o posljednjem prometnom sektoru koji je još na neki način zatvoren u ovom smislu. Naša je zadaća da nešto činimo po tom pitanju, obzirom na to da se radi o sektoru gospodarstva koji je posljednji, a da još nije do neke mjere liberaliziran. I svi drugi sektori su zapravo uznapredovali mnogo više u tom smislu. Pitanje je dakle Inovacija, sjetite se projekta European Single Skies, zajedničko europsko nebo. Mislim da je postanje konkurencije uvijek zdravo i dobro s ekonomskog stanovišta i kroz nekoliko godina to će dati bolje rezultate, kako sa stanovišta troškova, tako i sa stanovišta kvalitete samih usluga po potrošače. Kao tim u sjeni, nadam se da ćemo e, naći rješenja i da ćemo formulirati prihvatljive kompromise. Najviše hvala gospodine Zile, podsjećam da se glasa o ovom izvješću 22. siječnja 2019. Prelazimo sad na sljedeći, sljedeću točku dnevnog reda, tiče se direktive o zajedničkim tužbama za zaštitu zajedničkih interesa potrošača kojom stavlja van snage direktiva 2009 kroz 22. Nažalost, izvjestitelj nije tu, tako da ćemo teško moći imati raspravu bez samog izvjestitelja. Jako mi je žao, gospodine Van Nisselberg. Dragi kolege, Alors, Ako izvjestitelj u sjeni želi ipak nešto reći, bez izvjestitelja, gospodine Van Kamp, hoćete li govoriti u ime gospodina Marineskova? Ne? Socijalisti ne. Ne, izvjestitelj nije tu. Dakle, jako je teško u takvim uvjetima Mogu vam reći da ćemo glasati na ovu temu 22. studenog. Dakle, nema nikakve svrhe da gospodin Van Nisselburg govori ako izvjestitelj nije tu. Ponavljam, izvjestitelj nije tu, tako da je problematično govoriti bez njega. moje su uključiti mikrofon. Da su tu njegovi asistenti, savjetnici koji mogu voditi bilješke, jer ja sam imao neke ideje koje sam htio podijeliti. Dobro, a ako oni nisu tu, onda nema nikakvog smisla da išta govorim. Nemamo ispunjene uvjete za vođenje ove rasprave, tako da nećemo nastaviti. Ja samo mogu reći i ponavljam da će se glasati 22. studenog, te se nadam da ćemo do tada imati mogućnost održati sastanak i govoriti o tome na sastanku odbora za transport, ispričavam se, ali nismo, ne mogu biti odgovorna za njihovo, njihov dolazak ili nedolazak. Dakle, prelazimo na sljedeću točku razmatranje uredbe Europskog parlamenta i vijeća o e, jedinstvenom europskom pomorskom sučelju. Izvjestiteljica je gospođa Klun, koja nije tu. je Napravit ćemo petominutnu stanku, jer mi kažu da će možda gospodin Van den Kamp e, nastupati umjesto gospođe Klun. Tako da evo,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

Ja Allez, nous allons reprendre nos travaux, s'il vous plaît. <coughs> Idemo. Nastavljamo s radom. Et notre rapporteur, Madame Kloun, est là. Izvjestiteljica gospođa Klun je tu, dakle prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća kojim se uspostavlja jedinstveno europsko pomorsko sučelje. Molim malo za tišinu. Dakle, jedinstveno okružje pomorskog sučelja kojim se ukida direktiva 75. Gospođo Kulon, izvolite imate riječ. Hvala predsjedavajuća. Pozdravljamo prijedlog komisije za E, uspostavu jedinstvenog europskog pomorskog sučelja koje omogućuje razvoj tržišnog natjecanja i učinkovitosti europskog pomorskog sektora. Mislim da trebamo smanjiti administrativno opterećenje za brodoreve i olakšati podjelu digitalnih informacija i unaprijediti taj sustav trenutni pomorski sustav jer trenutno treba znati da se napravi preko 2 milijuna poziva u luke Europskim, Europskoj uniji, dakle to treba učiniti što učinkovitim i olakšati njihov rad. Dakle, prethodna direktiva, kao što ste rekli, usvojena je u listopadu 2010. imala je za cilj pojednostaviti i uskladiti administrativne postupke u pomorskom prometu. Međutim, to nije bilo uspješno jer operateri i njihov način rada nije bio usklađen, što je izazvalo dodatne velike velika opterećenja. Novi prijedlog ima za cilj riješiti te nedostatke i kako bi sva izvješćivanja u svim lukama išlo u jedan centar i smanjuje se i nepotrebno administrativno trećenje za eh, operatere hm, koje, počiva na jedinstvenim europskim formatima. Dakle, kao što rekao, pozdravljam prijedlog komisije. Mislim da je ovo pozitivan korak u rješavanju određenih problema, konkretno mislim ovdje na first place step i na taj način smanjuje i administrativno opterećenje za operatere. Dakle, nacrt izvješća je već objavljeno, o tome danas raspravljamo i tu sam samo naglasak na potrebu da se isti podaci svim tijelima dostavljaju na isti način, dakle tu treba uzeti u obzir i ono što se radi u IMO, dakle Međunarodnoj pomorskoj organizaciji, a da se nikome ne nanosi nikakva šteta. Potrebno je da sva tijela surađuju na tome. Moramo spostaviti adekvatnu ravnotežu za države članice, moraju biti fleksibilne, dakle moraju moći tražiti dodatne informacije, a da se time ne stvaraju dodatna opterećenja. Što se tiče djelovanja nacionalnih e, single windows, dakle imamo dva e, moram zajamčiti mogućnost e, od, da se podaci dostaju u dva, na razdoblju dva tjedna i trebamo zajamčiti valjanu provedbu ovih pravila. To je od ključnog značaja za učinkovit protok informacija i podataka Dakle, države članice trebaju također imati mogućnost da zajednički razvijaju single window, dakle, ako to žele i to su neke od ključnih elemenata o kojima sam govorio na nacrtu izvješća. Sada smo spremni za izmjene, amandmane, već smo se sastali s izvjestima u Sijeni u nekoliko navrata, također smo u kontaktu s komisijom. Dakle, to ključnog značaja za sve one koji rade u pomorskom sektoru. Sa unutar Europe, i sa ostatkom svijeta. U svakom slučaju, hvala vama sada ću rado saslušati kolegi Sjeni. Merci beaucoup, madame Klun. Hvala vam, gospođo Klun. U ime socijalista sada dajem riječ gospođi Andersen. Gospodin Anderson ne može biti tu, ja neću puno toga reći, ali samo želim prenijeti poruku da ona pozdravlja rad izvjestelja i suradnju s njom. Ovo je iznimno važan dokument, podržavamo ciljeve uspostave novog pomorskog slučaja i smanjenja administrativnog opterećenja. Mislim da je to sve jako važno iako ove zakonodavne mjere ne smanjenjuju regulativni nadzor, uvjeren sam da će izvjestitelj ovo imati na umu. Mi smo imali također neki parlamentarni pitanja i povjerenik nas je, komisija nas je umirila glede obveze izvješćivanja u aneksu i isto tako pitanje je bilo o zagađujućim tvarima po kojem pitanju smo napredovali. Dakle, sve je to dosta pozitivno. Hvala vam, gospođo Andersen. Gospođo Majsner, izvolite na riječ. Nažalost, nisam čula, dakle, što je rekla gospođa izvjestiteljica, jer sam morala glasati na drugom e, odboru. Ali u principu se slaže za svime što sam drugo čulo do sada. Mislim da se radi dakle o veoma važnoj temi ovo jedinstveno sučelje. Pitanje je provedbe, dakle. Postoje zemlje u kojima je to samo djelomice provedeno. Znam da u Njemačkoj imamo to, međutim akteri nisu u savršenoj komunikaciji. Pojedini aspekti ovog prijedloga su u svakom slučaju dobri. Ono što nam treba jest da sustavi koje zemlje članice imaju doista i funkcioniraju. A to vrijedi isto tako i u ovom slučaju. To je ono što je najvažnije. Nadam se da će dalje sudjelovati u radu na ovom pitanju. Radi se dakle o pitanju gdje je moguće još do veće mire smanjiti opterećenje koje nastaje samom provedbom. Dakle, Moramo razmišljati i kojim vidovima komunikacije možemo poboljšati e, e, promet, učinkovitost prometa. Nadam se u najbližoj budućnosti. Hvala. Merci beaucoup, madame. hvala, gospođo Meissner. A sada ću vam se ja obratiti, s obzirom da sam izvjestiteljica u Sjeni. Dakle, najprije, gospođo Kun, želim vam reći hvala i čestitati vam na odlično obavljenom poslu, jer kao što znate, svima nam je zajednički cilj ovog teksta. Tekst je ključnog značaj jer je krajnje vrijeme da sada uskladimo administrativne postupke ulaza i izlaza, koji se tiču ulaza i izlaska brodova iz europskih luka. Istovremeno cilj o kojem se ne govori dovoljno, dakle sam cilj ovog manevra jeste smanjiti nepravedno tržno natjecanje između cestovnog i pomorskog prometa. Dakle, to su jako važne teme za odbor za transport. Dakle, treba znati da u Europi kamion prelazi granice bez problema, a istovremeno u pomorskom sektoru brodovi koji ulaze u luku imaju dakle velikih, e, veliko administrativno opterećenje što usporava ima veliki, odnosno negativan utjecaj na uvjete rada svih radnika koji su suočeni s tim administrativnim obvezama. Dakle, gospođo Klun, s vašim izvješćem možemo slobodno reći da smo na pravom putu, a mislim da možemo ići čak i dalje glede ovog pitanja o kojim ste govorili, tu se radi o usklađivanju podataka. Dakle, krajnje je vrijeme da to sve bude usklađeno jer je to od ključnog značaja. Tehnološka neutralnost također je točka na kojoj ćemo još morati raditi, no čini mi se da ćemo također to sve morati povezati i sa radom Međunarodne pomorske organizacije. Dakle, evo, što se tiče ovih tri stvari, ja ću nastojati dati svoj maksimalni doprinos i mislim da e, ovaj rad ide u pravom smjeru. A sada ću dati riječ gospođi Koševskoj u ime Digimova i nadam se da se niste puno ozlijedili s nogom, da ste dobro. Nemojte previše trčati. Najpša hvala. Dame i gospodo, dobar dan. Ne brinite, nisam, nisam slomila nogu na dolasku u parlament. To se dogodilo ranije. No evo, ipak sam uspjela doći što prije moguće. Dakle, ispričavam se izvjestiteljici, nisam čula cijelo vaše izvješće, ali svakako smo ga pročitali. E, tako da se nadam da sastanak između mojih kolega vas, izvjestitelja u Sjeni, koji je održan prije dva tjedna u Strasburu, nadam se da je to bilo veliki koristi za pružanje dodatnih e, razjašnjenja ukoliko su bila potrebna, a rekla sam da će i komisija s velikim zadovoljstvom pružiti svu moguću podršku u daljem radu. Samo želim reći da najprije velika hvala na dosadašnjem radu i na sveukupnoj pozitivnoj reakciji odbora, članova odbora TRAN na ovaj prijedlog i na uvažavanju žurnosti ove problematike, dakle potrebe da se stvori jednostavniji i usklađeniji sustav razmjene podataka u europskim lukama. Vjerujem da ste i vi, predsjedateljice, kao što je to gospođa Meissner rekla, dakle s pravom ste ukazali na važan utjecaj koji će pojednostavljenja imati na olakšavanje europskog pomorskog prometa i nadam se da će to učiniti. Cilj je da, to, da pomorski prijevoz e, bude konkurentniji i jednostavniji za korisnike. No, isto tako, možda to nije dovoljno naglašeno u samom zakonodavnom prijedlogu, ali napravili smo ocjenu učinka i utjecaj stalnog i opetovanog izvješćivanja o načinu rada ljudi i njihove percepciji rada, e, to je sve nešto što smo uzeli u obzir. Dakle, doista se veselimo daljnjoj suradnji s izvjesteljicom i izvjestiteljima u sjeni odborom TRAN. Uvažavam potpunosti vašu inicijativu i to što ste rekli da je ovo jako važno što prije zaključiti i da se ovo privede kraj i konkretizira početkom iduće godine. Dalje se nadam da će to biti moguće, iako malo kasnimo za rasporedom, jer ipak moramo uvažiti činjenicu da je ovo složna tema, ali uz pomoć eh, vas i predsjednice mislim da ćemo stići na vrijeme. Drago mi je što svi uviđamo što stoji iza ovog, eh, koja logika stoji iza ovog rada i to je vidljivo kada predlažete da e, jednom kada se dogovori format e, podataka, obrazaca, da se ne treba nikakve nove podatke tražiti i uvoditi. Isto tako između pružatelja tih podataka i tijela e, koja ih analiziraju mora postojati jasna komunikacija, dakle dvosmjerna. Isto tako trebamo brže odgovarati potrebama brodovlasnika koji žele imati jednostavno i harmonizirano izvješćivanje, ali isto tako i sa lučkim e, organizacijama koje moraju e, koje imaju zadatak e, omogućiti promet svih tih brodova treba olakšiti njihov rad. Dakle, trebamo znati što tko na kojoj razini, dakle europskoj ili nacionalnoj može i treba raditi. Trebamo imati vrijeme za validiranje različitih prijedloga. To je nešto treba organizirati tako da se da mi, evo bar mi u komisiji možemo djelovati na smislen način. danas, ali znam i od ranije da oni koji su radili na ovom prijedlogu da su svjesni da smo ovdje suočeni s jedne strane sa nacionalnim jedinstvenim sučeljem, ali isto tako i imamo i različita sučelja u lukama. Dakle, trebamo biti sigurni i jasni da ovdje želimo imati jedan E, jedinstven europski sustav sučelja jer to doista može olakšati rad. Dakle, mi ćemo učiniti sve što je našoj moći da, vam pomognemo i da amandmani idu svi u istom smjeru, dakle da se radi na izradi ovog e, dakle, novog jedinstvenog europskog pomorskog okružja. Hvala vam još jednom na vašoj podršci i sa zadovoljstvom ću nastaviti surađivati sa vama. Hvala. Hvala vama, gospođo Košanska. Pazite na nogu. Jeste li dobili prijevod? Rekoh, pazite na nogu. svakom slučaju jednu jako važnu riječ ste izgovorili, a to je jačanje multimodalnog transporta, a to je izazov 21. stoljeća, a to je nešto na čemu treba insistirati. Gospođo Foster, vidim da ste se javili. Dobar dan, evo ću vam riječ kako biste iznijeli svoje komentare s obzirom da je izvjesteljica tu, a s obzirom da ste vi izvjesteljica u sjeni. Evo, izvolite, imate riječ. Which, yeah, which report are we talking about? You mean the Commission's comments? Oh, on est sur... No, excuse me, I, I, I'm aware that they, they've changed down the agenda. Da, znam da je promijenjen dnevni red, dakle, i sad sam čula komisiju da je govorila o ovom sučelju, je li ovo početak ili kraj? Ne, ja neću komentirati jer nisam čula sve komentare komisije. Mi smo svakako imali dosta konstruktivan sastanak izvjestelja u Sjeni, tako da imamo dosta srodno mišljenje o tome svemu. I, I really wanted to <laughs> mind. There we go. Thank you. That's all right, only around 3,000 miles an hour for Maya. Décidément. Unbelievable. Eh ben, décidément, il y en a beaucoup qui ont fait le déplacement pour le rapport. Ha, očito je puno ljudi koji su došli da čuju izvješće gospodina Mera, a njega nema, niti njegovih predstavnika, no o tome ćemo raspravljati naravno sljedeći put. Gospođo Klun, izvolite, imate riječi, možete zaključiti ovu raspravu. Hvala predsjednice. Evo da, želim zahvaliti izvjestiteljima svim na komentarima. slažemo se oko puno toga, dakle mislim da nećemo imati nekakvih poteškoća za zaključivanje, za zaključenje grada. Sastali smo se dakle sa predsjednicima komisije prije dva tjedna u Strasboru kako bismo razjasnili neke stvari i to doista krajnje cijenimo. Jasno mi je da je stvar hitna i radimo što što više i što bolje možemo na ovome svemu. U svakom slučaju, evo, mislim da bi bilo dobro da malo produžimo rok za amandmane. To bi bilo u svakom slučaju važno za naš odbor s obzirom da postoji veliki konsenzus za ovaj dosje i da se olakša rad na ovom dosjevu i da je hitno raditi na njemu, tako da ne treba razvodnjavati neke informacije, nego jednostavno uskladiti sve kako, bi, kako ne bi bilo repetitivno niti traženje informacija, niti bilo čega. Dakle, neke stvari koje se traže u nekim lukama ne traže se u drugima ili zemljama. Tako da bilo jednostavno najbolje da se to sve uskladi i evo još jednom hvala svima na pomoći na radnom na ovom dosjeu i sasnak izvjestitelja u Sjeni je bio od eh, velike koristi. Hvala vam, gospođo Klun. Dakle, rok za amandmane je 20. studenog u 12 sati. A sada ću zamoliti sve one kojima nije mjesto u dvorani da izađu, s obzirom da ćemo nastaviti iza zatvorenih vrata kako bismo znali kakvo je stanje na trijalozima koji su u tijeku. Tako da molim sve neakreditirane osobe da napuste dvoranu. Non, cela aussi pour que le web streaming soit arrêté Istovremeno molim da se prekine emitirati snak.